se o izjavama vijeća i komisije o transatlantskom protoku podataka. ću ponovno riječ gospodinu e, Kundersu. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, gospođo povjerenice, predsjedništvo veliku važnost pridaje e, slobodnom i sigurnom i e, otvorenom internetu. To je meni jako važno. U digitalnom dobu e, to je podaci su jako važni zbog informacija koje sadrže i oni e, potrošačima i policiji daju mogućnost e, da nađu kriminalce. E, tu je puno prilika. Istovremen, istovremeno osobni osjetljivi podaci treba biti zaštićeni kako bismo zaštitili privatnost. Od ključne je važnosti zaštititi povjerenje javnosti u protok podataka. To povjerenje treba se temeljiti na pravom zaštitnom okviru. Izvan Europske unije transatlantski protok podataka je najveći i to ili iz komercijalnih e, pobuda ili iz policijskih pobuda. U interesu Europske unije i građana da e, to povjerenje bude osigurano e, putem takozvanog štita privatnosti. Od listopada prošle godine pokazalo je pokazalo se da postoji pravna nesigurnost u ovom području to je važno i za male i srednje poduzeće Europske unije zato što oni ovise e, o toj odluci o adekvatnosti kako bi e, na siguran način e, slali podatke u SAD. Komisija bi trebala u obzir uzeti sudsku presudu o režimu sigurnih luka. Potrebno je pružiti razinu zaštite podataka koja jamči poštivanje povelje o temeljnim pravima, a isto tako naravno treba poštivati i sudsku praksu. Potrebne su zaštitne mjere kako bi se vratilo povjerenje javnosti u transatlantski protok podataka. Vijeće e, je uvjereno da će komisija pružiti maksimalnu zaštitu e, protoka podataka e, na temelju načela kao što je ograničenje namjere E, ograničavanje pristupa te e, sprečavanje obrade te nadzor i mogućnost pravnih lijekova. Isto tako, podupiremo napore komisije u njihovoj suradnji s SAD-om kako bi se poboljšali određeni aspekti štita privatnosti te kako bismo imali okvir koji bi bio održiv. U tom smislu mislim da e, prikupljanje velikog broja podataka može biti prihvatljivo samo određenim okolnostima. Stoga se slažem da bi trebalo uvesti ombudsmana koji bi bio dodatni mehanizam za rješavanje pritužbi građana. Kad je riječ o transatlantskom protoku osobnih podataka za komercijalne svrhe, komisija bi trebala donijeti odluku adekvatnosti vezano uz transatlantski protok e, podataka i to brzo kako bi se osigurala zaštita podataka. Vijeće isto tako pozdravlja e, sporazum postignut tijekom pregovora između komisije i e, SAD-a. Uvjereni smo da, e, da pregovori koji su u tijeku će dovesti do pozitivnog ishoda i samim time da će se stvoriti preduvjete i zastupanje na snagu novog okvira. Kad je riječ o e, području zaštite podataka e, vezanom uz e, kazneni progon, odnosno policijsku e, djelatnost, drugog šestog će se u Amsterdamu potpisati sporazum između Ministarstva pravosuđa SAD-a i Europske unije. E, taj sporazum e, ne predstavlja osnovu za transatlantski protok osobnih podataka, ali će poboljšati suradnju između Europske unije i SAD-a uspostavom zajedničkih standarda za zaštitu osobnih podataka u ovom području. To je dobra vijest iz perspektive Europske unije, zato što SAD pristaje na više standarde E, nego u prošlosti kad je riječ o primanju e, podataka iz Europe. Taj će sporazum dakle doprinijeti značajno povećanju povjerenja u e, transatlantski protok podataka u svrhu borbe protiv ozbiljnih zločina, a da se pritom i Europska unija i SAD pridržavaju visokih standarda zaštite osobnih podataka. Vijeće drži da ovaj sporazum predstavlja značajno poboljšanje u odnosu na sadašnju situaciju, prije svega u smislu mogućnih pravnih lijekova i e, samim e, sada e, SAD isto tako pruža istu razinu pravne zaštite i građanima Europske unije. Sada oni imaju istu razinu dakle zaštite kao i Amerikanci. Nadamo se da će parlament pozitivno ocijeniti ovaj sporazum. Europska unija ima veliki interes olakšati jednostavan i siguran protok podataka, a da se pritom e, poštuju e, temeljna e, prava uz poštivanje visokih razina standarda zaštite. Podaci se prenose iz, S, iz Europske unije u SAD, a ponekad završe na crnoj listi. Sada Europska unija može zatražiti brisanje takvih podataka. E, štit privatnosti će ponuditi značajno poboljšani sustav nadzora i provedbe koji će povećati e, kredibilitet sustava. U području policijske djelatnosti e, ponudit ćemo zaštitu osobnih podataka, a isto tako će biti primijenjeni svi instrumenti koji spadaju u područje primjene ovog sporazuma. Nadamo se da će komisija uskoro donijeti odluku o e, štitu privatnosti SAD-a i nadamo se da će to biti isto tako dobro i za biznis. Uvjereni smo da će to biti korak u pravom smjeru zato što se povećava pravna zaštita naših građana te osigurava e, učinkovita transatlantska suradnja u borbi protiv ozbiljnih, odnosno teških E, zločina. Hvala gospodine ministre. Sada predajem riječ gospođi Jurovoj. Minister. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, gospodine ministre, gospodine predsjedavajući, drago mi je što sam opet ovdje i što mogu govoriti o ovom važnoj temi transatlantskog protoka podataka. Kao što znate, komisija radi na nekoliko polja kako bi povratila povjerenje u transatlantski protok podataka nakon otkriće gospodina Snowdena 2013. godine. Ključne mjere uključuju e, usvajanje reforme e, o europskim podacima, e, zatim sporazum o razmjeni podataka u svrhu provedbe zakona, te novi štit privatnosti između Europske unije i Sjednih država kako bismo imali visoku razinu zaštite podataka kada se osobni podaci prenose u komercijalne svrhe. Taj štit privatnosti i taj sporazum su ključne važnosti kako bismo nastavili sa transatlantskim protokom podataka, a istovremeno našim građanima zajamčili njihova temeljna prava što se tiče zaštite osobnih podataka građana mi smo ispregovarali ovaj privatnosti sa SAD-om na temelju e, dva paketa smjernica. Kao prvo imamo 13 preporuka e, iz e, studenog 2014. godine i naravno kriteriji koje je Europski sud pravde iznio u presudi Šrems. Nakon dvije godine razgovora ja sam sada uvjerena da smo uklonili nedostatke iz sustava sigurne luke. Da ukratko sažmem glavna poboljšanja. Kao prvo, američka kompanije koje zaprimaju podatke iz Europske unije morat će se pridržavati strožih pravila vezano s to kako koriste i obrađuju te podatke, a ta pravila će izbliza pratiti nadležna američka tijela. Kao drugo, pojedinci će imati pristup e, nizu mehanizama za pravni lijek e, kako bismo se pominuli da se svaka žalba pravilno istraži i da se riješi. Kao treće, zaprimili smo pismenu obvezu, pismena jamstva vezanu uz ograničenja i o sigurnim mjerama kada e, javna američka tijela imaju pristup europskim podacima. To se prije svega tiče osjetljivog područja e, nacionalne sigurnosti. Specifičnije je rečena američka vlada nam je dala jamstva da će se koristiti prikupljanje skupnih podataka samo u iznimnim situacijama i da će čak i tada koristiti filtere i druga tehnička sredstva kako bi minimizirali e, prikupljene podatke. Dobili smo izričita jamstva da se neće nikoga masovno ili nediskriminirano kontrolirati. I po prvi put smo dobili bilo što u tom obliku od američke strane. To je vrlo važan, ključni element koji nam pruža stabilniji okvir nego što je to ikad bio sustav sigurne luke. Zatim, kao četvrto, u okviru štita privatnosti, američka vlada će po prvi put stvoriti mehanizam sa ombudsmanom e, s kojim ćemo se pobrinuti da se žalbe ili zahtjevi europskih pojedinaca ili europskih službi e, pravovremeno riješe. I ja smatram da je to također jedno važno postignuće bez presedana. I opet, ništa ni približno slično nije postojalo pod starim sustavom sigurne luke, a to će se primjenjivati na sav transatlantski protok podataka, bilo da se radi o protok podataka pod štitom privatnosti ili pod e, nekim drugim načinima prijenosa podataka. I na posljedku, jednom kada se štit privatnosti uspostavi, e, njega ćemo izbliza pratiti i kontrolirati, pa i pomoću zajedničkoj godišnje revizije i evaluacije. Tijekom tog procesa ćemo se e, pobrinuti da mehanizmi za ulaganje pravnog lijeka dobro funkcioniraju. I isto tako smo rekli da postoje jasni uvjeti e, za suspendiranje naše odluke o adekvatnosti ako američka strana ne ispunjava svoje obuze. E, ili ako su odgovori e, nezadovoljni za nas, nezadovoljavajući za nas u okviru godišnje evaluacije. Kao što znate u članku 29. radna skupina je e, skupine su obavile svoj posao i pozdravile su pozitivne elemente u tom štitu te poboljšanja na spram sigurne luke ali te radne skupine su također rekle da postoji niz zabrinutosti te su predložili daljnja poboljšanja. E, mi njihovu ekspertizu smatramo e, jako, razmatramo jako ozbiljno i sada razmišljamo o idućim izmjenama i da u tom smislu promijenimo i našu odluku o adekvatnosti. Nešto od toga se može napraviti samo uz dogovor sa američkim vlastima i mi s njima o tome i razgovaramo. U to spada, na primjer, da se razjasni e, neovisnost i funkcioniranje mehanizma ombudsmana i da se načelo ograničenog pohanjivanja podataka izričitije formulira. To je vrlo važno ako želimo da naše službe za zaštitu podataka, naši pojedinci i poduzeća imaju e, u potpunosti povjerenje u ovaj novi dogovor. Države članice nam, nas u tome podržavaju, a mi vjerujemo da će i naši američki partneri shvatiti koliko je važno da se nadalje pojasne te točke. Jednom kada smo iznijeli ta poboljšanja i te, e, ta pojašnjenja, onda ćemo nacrt predati e, državama članicama prema obvezi iz članka 31. E, naša je obveza da do ljeta uspostavimo okvirni dogovor i da on krene E, funkcionirati. To me dovodi do jednog drugog dosija e, koji će se uskoro predati Europskom parlamentu na odobrenje. To je e, sporazum Umbrella gdje se govori o razmjeni osobnih podataka između Amerike i Europe u svrhu provedbe zakona. Očekuje se da će se taj sporazum potpisati na ministarskom sastanku u Amsterdamu 2. lipnja tu su e, ministri unutarnjih poslova i pravosuđa. Zatim će onda vijeće biti pozvano da dovrši taj sporazum. Ja molim za vašu podršku za sporazum Umbrella, budući da će on donijeti jasna poboljšanja vezano uz e, prijenos osobnih podataka u svrhu suradnje e, tijela provedbe zakona naspram današnje situacije. Kao što znate, sporazum Umbrella nije sporazum koji dozvoljava prijenos podataka. Nije to niti odluka o adekvatnosti, već e, su to dodatne e, zaštite mjere za prijenos podataka između Europske unije e, i država članica Europske unije i Sjedinjenih američkih država ili se tu radi o isto tako i prenosnim podacima prema nacionalnom pravu. Mnogo od tih mehanizama za suradnju tijela provedbe zakona sa američkim državama imaju trenutno malo ili ništa zaštitnih mjera. To je, nažalost, taj status quo koji želimo promijeniti sa sporazum Umbrella. Bez e, tog sporazuma će se ta situacija i dalje nastaviti e, u e, idućih nekoliko godina. Kada se prenose osobni podaci, i jednih država u Europsku uniju, onda su ti podaci već zaštićeni raznim mjerama, e, bilo prema pravilima Europske unije, bilo prema pravilima pojedinih država članica. Stoga ovaj sporazum Umbrella e, ima za cilj da se ukloni ta neravnoteža i da postoji jednaka zaštita podataka s obje strane Atlantskog oceana. Na taj način taj sporazum će isto tako povratiti povjerenje u transatlantski e, prijenos podataka. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem gospođo Pavrenica. Sada ima gospodin e, zastupnik Fos riječ. Imate riječ na minutu i polu. Hvala vam lijepa, dragi kolege, dragi kolegice, gospođo povjerenice, gospodine ministre. Nastavak e, sigurne luke svi očekujemo, a osim toga, mislim da je štit privatnosti jedan važan korak u i da donosi s sobom značajna poboljšanja. Politička e, razmirica u ovom domu odnosila se na kraju samo na klauzulu o dokidanju zakonodavstva. Na posljedku smo se usuglasili da nećemo e, preuzeti tu klauzulu i stoga očekam i od kolegica i kolega iz socijaldemokrata iz liberala da neće podržati amandmane od strane zelenih i guje. Klauzula o dokidanju zakonodavstva po mom mišljenju uopće nije niti potrebna zato što imamo snažan godišnji mehanizam evaluacije gdje ćemo moći ukloniti e, identificirane nedostatke. Ako e, imamo stabilan pravni okvir, onda nam ta klauzula neće biti potrebna, a isto tako je ta godišnja evaluacija dovoljna. I mislim da bismo trebali pričekati e, da taj novi mehanizam postane operativan prije nego što odlučimo hoćemo li ga zaustaviti. I na posljedku radi se samo o nepovjerenju prema komisiji, o tome da nismo sigurni hoće li komisija e, dostatno popratiti taj proces, ali ja mislim da je komisija naučila lekciju. E, mislim da se neki ne mogu odlučiti je li štit privatnosti dovoljan ili ne. Politički gledano neki se ne mogu odlučiti i stoga su neki na, na neki način bez prave orijentacije. No za naša poduzeća, za mala i srednja poduzeća, za startup poduzeća je vrlo važno da imamo zajamčenu pravnu sigurnost, da imamo konkretni okvir za atlantski protok podataka i stoga mi želimo podržati štit e, privatnosti, ali ako se ovi amandmani uključuju u dokument, onda ćemo mi glasati protiv. Hvala, gospodin Weidenholzer, na dvije i pol minute. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, poštovana gospođo povjerenice. Već se dugo bavimo tom temom i to je dosta kontroverzna tema. Mi smo u razno raznim formatima mnogo puta razgovarali o sigurnoj luci i uvijek je vladala jedna nesigurnost koju je razriješila tek tužba e, jednog građanina i ta presuda Šems je sada ušla u anale i pokazala nam je da je vrlo važno da uklonimo ove manjkavosti. Štit privatnosti je pokušaj da se uklonite manjkavosti te nesigurnosti. U veljači ste nam predstavili glavne crte i tu jasno vidimo da je došlo do napretka da ovdje imamo nešto što je u skladu sa mm, našim zakonodavstvom i sa sudskom praksom i da smo uspjeli razriješiti to sa našim američkim partnerima. No ja smatram da ovdje još uvijek postaje neke nesigurnosti, neki aspekti gdje nemamo potpunu jasnoću, što naravno znači da ponovno postoji rizik da će netko tužiti e, ovaj zakon, a za nas kao izvršnu vlast, kao zakonodavce to nije pozitivno, a isto tako nije dobro niti za industriju. Prošli tjedan je delegacija odbora Libe bila u američkim državama i mogli smo vidjeti da tamo vlada veliko razumijevanje za europski stav, da u Americi postoji volja da se prilagode ovim novim pravilima. To vrijedi za federalne države kao i za industriju koja se bavi tim podacima. Po mom mišljenju mogu smo postići još i više, ali mislim da s ovom rezolucijom određujemo kriterije koji su vrlo važni. Potrebna nam je veća jasnoća, prije svega kada se koriste takve formulacije poput e, pismene, e, pismenog, pismene potvrde, treba znati koja je pravna važnost toga. Zatim isto tako pravni lijek, to je vrlo važna tema. Tu bi isto tako formulacija trebala biti jasna i ona ne bi trebala pokrivati samo građane Europske unije, već i građane trećih država koje žive kod nas i koje štiti povelja o temeljnim pravima. Dakle, te stvari treba razjasniti. Vrlo je važno da imamo te sporazume i e, sporazum Umbrella je vrlo važan napredak. Sami ne možemo puno toga postići, to možemo posjeći samo zajedno s obje strane, ali doista vas molim da uklonite te nejasnoće jer ćemo imati novu raspravu e, ponovno o tome. Hvala vam. Gospođa Stevens na jednu minutu. Hvala predsjedniče. Dragi kolege, transatlantski protok podataka je od temeljne važnosti za našu sigurnost, trgovinu i gospodarstvo. Sa tim štito privatnosti mi smo dobili novu razinu zaštite višu razinu zaštite i to je važan korak u pravom smjeru. Prava zaštita e, građana Europske unije po pitanju zaštite osobnih podataka je velik korak prema naprijed i neki politički klubovi još uvijek smatraju da E, je dovoljno e, samo kopirati europsko pravo, ali to nije realistično. Neovisna država, znači oni su strateški saveznik Evropske unije, ali ne smijemo zaboraviti da oni nisu članovi Evropske unije. Europska komisija mora provjeriti kako kroz taj šit privatnosti može ponuditi najviše standarde. Nova pravila moraju biti kontrolirana i e, Sud Europske unije također mora provjeravati provedbu. Dakle, bitno je da osiguramo pravnu sigurnost. Ja i moj klub zastupnika smatramo da za naša poduzeća i za europsko gospodarstvo, te također za privatnost naših građana, da bi najbolja stvar bila to da što prije dođemo do operativnog i funkcionalnog šita privatnosti. Hvala. Zahvaljujem. A sada dvije pol minute, gospođa Sofin Hvala vam, gospodine predsjedniče. Želim se nadovezati na zadnje riječi gospođe Stevens, da želimo imati operativni štit privatnosti što prije moguće, ali problem je taj što je jako neizgledno da će taj štit privatnosti postati uskoro operativan. Danas smo ovdje zahvaljujući jednom mladom e, čovjeku po imenu Maksimilinu Šemsu koji je bio dovoljno tvrdoglavi godine je proveo pred sudom i napravio ono što su europske institucije trebale učiniti. E, naime, e, stao je u obranu interesa europskih građana. koliko se ja sjećam, ovaj dom je opetovano tražio da se povuče sigurna luka, a komisija se nije pomakla. I dakle, jedan austrijski student je morao biti taj taj koji se povinuo da se povuče sigurna luka. Ja nisam ni pošto uvjerena da pismene potvrde ili ombudsman ili da će nešto drugo biti dovoljno. A i radna skupina 29 i radna skupina 31, e, europski zaštitnik e, podataka i drugi slučnjaci su zapravo istog mišljenja koje ja, imaju iste sumnje. I stoga ne znam zašto moramo stalno ponavljati iste greške. Naša je odgovornost, naša je obveza da izrađujemo kvalitetno zakonodavstvo. A ovdje mi se čini da je Europska komisija spremna donijeti odluku znajući da ta odluka neće e, moći opstati pred sudom. Tu se ne radi o tome da postižemo političke kompromise. Možda bih se mogla složiti sa gospodinom Vosom ili ne, ništa to nije važno postoji samo jedno mjerilo, a to je je li ovo da ili ne odgovor na ono što traži gospodin Šems. A ja kažem da to još nije to. Da, to je korak u napred. Drago mi je što je Europska komisija je spremna na razgovor o novim e, prilagodbama, ali tu se radi o tome da američke države dobivaju pristup e, tržištu potrošača sa 500 milijuna ljudi. Dakle, i njima je u interesu da se malo pomaknu. I na posljedku, u rezoluciji nismo govorili o krovnom sporazumu, vratit ćemo se na to, ali doista bih htjela vidjeti dvije stvari. Kao prvo, želim da Europska komisija prije nego što govorimo da ćemo dati naše odobrenje ili ne, da Europska komisija konačno e, objavi odgovor koji je napisala e, e, odboru Libe vezano uz e, pravno područje primjene krovnog sporazuma. Mislim, to je samo pravna informacija. Zašto je to toliko tajnovito? I kao drugo, Europska komisija je jasno rekla da ako se izuzmu izuzeća e, na e, zakon o privatnosti Sjedinjenih država da je to preduvjet da krovni sporazum e, bude važeć. Mi znamo da se to neće dogoditi i stoga me zanima kako možemo realistično očekivati da će se ikad početi primjenjivati krovni sporazum. Molim vas objasnite mi to. Domna Ernst, un i 30 sekunde. Gospođa Ernst na minutu i 30. Dame i gospodo, sigurno luku nećemo poboljšati time što ćemo promijeniti naziv u štit privatnosti. A pogledajmo malo ovaj štit, jer to je naše temeljno pravo, temeljno pravo 500 milijuna ljudi ovdje u Europskoj uniji. Njih treba zaštititi, njihovu privatnost. Time trebamo zaštititi. A taj štit izgleda kao da je iz kartona koje će se pri prvoj kiši raspasti. Već e, je dovoljno grozno da je bila potrebna presuda Europskog suda pravde da se sigurna luka e, ukloni, a sada e, velika koalicija pozdravlja ono što čini Europska komisija. A čak niti o zahtjevu klauzule dokidanja zakonodavstva se ovaj dom nije uspio e, dogovoriti. Mislim, to, je, to, bi bila, to bilo minimalno. Jer mi znamo da ovi novi sporazumi nisu pravno utemeljeni, da oni nemaju e, karakter e, ugovora. Europski građani se mogu obratiti ombudsmanu, ali kao što je John Kerry nam rekao u prilogu broj 3, taj ombudsman neće niti potvrditi, niti negirati je li netko pod kontrolom, niti će imenovati pravne lijekove. E, u tom slučaju su Sjedinjene države mogle samo dati i jednu e, sekretaricu koja će odgovarati tim građanima. Tu se radi o tržištu sa 500 milijuna ljudi i ne bismo smjeli to tržište žrtvovati velikom bratu, to ne bi trebalo biti cilj naših demokracija i mislim da bismo trebali to jasno reći. Hvala. Gospodin Albrecht na minutu i 30. Hvala vam gospodine predsjedavajući, dragi po, draga povedenice. Vi i vaš tim ste naporno radili da postignete ovaj rezultat e, o štitu privatnosti između Europske unije i Sjedinih država Isto tako ste naporno radili da postignete rezultat oko krovnog sporazuma i da napredak je tu, ali budemo iskreni. Što se tiče štita privatnosti između Europske unije i Sjedinjenih država, budemo iskreni. Ono što je u tom dokumentu nije nikakvo e, poboljšanje na terenu, kada to usporedimo sa sigurnoj luci. Da, pojasnili smo nekoliko stvari, ali pravni sustav Sjedinih među država nije se promijenio. A to je zapravo ono što je reklo, što je rekao Europski sud pravde, da taj pravni sustav ne donosi sa sobom dostatne zaštitne mjere. I isto tako budemo iskreni, do promjena neće doći sutra, nećemo to uspjeti tako brzo postići. ga me zanima zašto toliko kritiziramo te nedostatke kada ne kažemo da bi trebalo u budućnosti ponovno o tome pregovarati, da bi trebalo ponovno otvoriti pregovore o tome jer e, nećemo postići ono što smo htjeli već neki kažu da je se u redu, da imamo dostatne zaštite mjere, da ćemo sada glasati o tome, a to će se u budućnosti primjenjivati, iako će možda sud ponovno to opovrgnuti. Ja mislim da je to nepošteno. Dakle, jedina jedini pošteni način postupanja sada je da imamo klauzulu o dokidanju zakonodavstva, da ograničemo razoblje razdoblje unutar kojeg će ovaj zakon vrijediti i to bismo trebali staviti u našu rezoluciju. Mm, malo sam neugodno iznenađen što drugi klubovi zastupnika to nisu spremni prihvatiti. I kako bismo bili pragmatični, evo promijenili smo čak naš amandman, stavili smo rok od četiri godine, što je dovoljno vremena za novu administraciju e, da se s njom ispregovara i to je onda i dobar rok e, zato što će se početi promijeniti uredba o zaštiti podataka. Hvala. Gospođa Begine, jednu minutu. Grazie, presidente. Zahvaljujem predsjedniče. Kolege, Kome pripadaju osobni podaci koje evropljani prenose u SAD preko Googlea, Facebooka ili Instagrama? Kakva jamstva imaju naši građani da njihova privatnost neće biti sistematično kršena? Nikakvo. A zapravo SAD i vlada SAD-a zapravo je slobodna raspolagati podacima stranaca kao da su u njihovom posjedu i korišti kako god žele, također i tajne službe ih koriste za profiliranje. Ali ti podaci nisu roba za razmjenu, nego su to životi naših građana a sud, Europski sud je to potvrdio tako da je poništio taj sporazum. Ja vas podsjećam da nedavno su telefoni ovog parlamenta, naši mailovi i e, mobiteli naših predsjednika su bili počpiju nađu Amerikanaca i to je poštivanje privatnosti Evropljana s njihove strane. Taj novi sporazum koji komisija želi potpisati sa SAD-om ne predviđa nikakav obvezujući prijedlog i to je zapravo uvreda sudske presudi i tisućama građanama kojima povjerenje u institucije Europe. Ali Naravno, komisija ne želi nikakve probleme za TTIP-a, što će eksponencijalno povećati taj e, protok podataka preko Atlantika. Hos, jesu li to uvjeti pod kojima želite potpisati taj sporazum? A sada kolega Pitideos, imate jednu minutu. Zahvaljujem, predsjedniče. Jedan od e, glavnih e, rizika do kojih je došlo upravo s razvojem tehnologije je krađa identiteta preko socijalnih mreža i također e, raspolaganje tih podataka od strane neautoriziranog osoblja. U SAD-u taj je rizik ogroman. Zašto? Zato što zakonodavstvo u toj državi dopušta da e, CIA i obavišene službe koriste te podatke i da ih procesuiraju, te također da ih zadržavaju u puno slučajeva čak i duže od pet godina. Kada govorimo o nacionalnim interesima, oni mogu skladištiti i procesuirati podatke ne samo Amerikanaca, nego također i stranaca. Na taj način oni krše ljudska prava i na taj način e, zapravo gaze načelo zaštite podataka, otežavaju elektroničku trgovinu i stvaraju pravnu nesigurnost za tvrtke i fizičke osobe. I zato Europa mora poduzeti potrebne mjere kako bi u trenutku određivanja propisa za e, operativnost tog šita privatnosti da se može zajamčiti privatnost europskih građana koji imaju trgovačke odnose sa Europskom unijom. Zahvaljujem. Prihvaćate li plavi karton? Gospodina Sonija, da. Izvolite.

Oprostite, možete li ponoviti? E, Hvala vam, onda ću početi još jednom iz početka. Dakle, u današnjoj raspravi smo već više puta čuli da zaštita podataka nema samo veze s trgovinom. Ovdje se ne radi samo o uobičajenoj trgovini. Znamo što se događa kada se nezakonito koriste razni podaci? Smatrate li da treba moći uvesti sankcije ako se podaci zloupotrebljavaju? Naravno da da, trebali bismo primijeniti sankcije, ali kao prvo trebamo e, provesti sve one mjere koje su potrebne da ne dođemo do faze sankcija. Dakle, prvo da ne pokušamo doći do te točke, ali ako do toga ipak dođe, onda moramo primijeniti i sankcije. Da, hvala. Zahvaljujem. I sad dajem riječ e, gospodinu Lenarsu na jednu minutu. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Kada govorimo o transatlantskom protoku podataka, te protok podataka je najveći u svijetu 15 terabajta u sekundi. E, to je jako bitno za naše gospodarstvo, za e, naše digitalizirano društvo e, i to u upravo u sektorima koji su naše šanse za bolju budućnost. Kada govorimo o pravnoj sigurnosti koja je nastala prošle godine zbog ovog e, sudskog predmeta i kada je bilo riječ o 15.000 e, poduzeća, o 5.000 poduzeća koje su koristile te ogromne količine podataka. Dakle, u tim situacijama možemo reći da je situacija vrlo ranjiva. E, štit privatnosti može ubiti dvije muhe jednim udarcem, a to je da može zaštititi privatnost građanima i također da može zajamčiti pravnu sigurnost našim poduzećima koji koriste protoke podataka preko Atlantika. Ja sam zadovoljan onime što je napravila Europska komisija, pokazali su napredak na što su ukazali mnogi kolege prije mene danas i također Povjerenik je također rekao da e, e, preporuke radne skupine će biti uzete u obzir i sljedeći tjedan. Naš klub zastupnika smatra da e, ćemo ovog ljeta moći stvoriti dobar štit privatnosti za europske građane i za europske tvrtke. A sada zastupnica Gomez imate jednu minutu, jednu i pol minutu. Zahvaljujem. Ja sam s odborom Libea bila u SAD-u i tamo smo e, e, bili vrlo iznenađeni kad smo vidjeli da su mnogi naši sugovornici, prvenstveno e, velike informatičke tvrtke, su bile te koje imaju vrlo čvrste stavane, stavove o pitanju zaštite podataka. Znači njihovi stavovi koji priznaju da je riječ o čitavom nizu pravila koji dopuštaju razvoj aktivnosti i usluga koji, koje mogu poštivati ljudska prava, ali ali također i pružiti pravnu sigurnost. Eto, to su parametri koji su bitni kako bismo ocijenili cijenu, znači kako bismo procijenili tu cijenu naše privatnosti. Ovo je digitalna era, ovdje ne govorimo samo o e, digitalnom gospodarstvu, nego je bitno to povjerenje kada govorimo o protoku podataka. To može jamčiti našim građanima i poduzećima pravnu sigurnost e, i može omogućiti snažan pravni okvir za zaštitu privatnosti i podataka koje se neće moguće koristiti u nezakonite svrhe, a to je ono što se u SAD-u ne događa. Europska komisija je napravila vrlo važan posao, iako e, e, je prvo trebalo doći do presude u predmetu Šrems od strane Europskog suda e, i tek tada se pokrenuo rad na štitu privatnosti. Ali i dalje ostaju velike nedoumice i rezerve po pitanju kompatibilnosti sa kartom o temeljnim, o temeljnim pravima Europske unije i sa našim zakonodavstvom. O tome će kasnije odlučiti također Europski sud. Dakle, smatramo da e, su sve te stvari vrlo složene i da ih ne može razumjeti običan građanin ali e, također i naši zakoni ne pokrivaju e, građane Europske unije koji žive u SAD-u, znači da ne pokrivaju u potpunosti sve korisnike. Osim toga, nezakonito korištenje se ne kažnjava na način da bude obeshrabrujući u budućim situacijama. E, provideri su ti koji nemaju jasan kodeks ponašanja e, koji bi predvidio e, njihovo neovisno djelovanje što smatramo nužnim. Kada govorimo o razmjenama i prikupljanju velikih količina podataka, tada treba osigurati kriterije proporcionalnosti. Naši građani, malo i srednje poduzetništvo i velike tvrtke moraju imati jedinstveni i stabilni okvir i istina je da parlament mora izraziti svoje nedoumice da i potakne Europsku komisiju da primijeni preporuke ratne skupine 29, odnosno da zatraži periodičku reviziju tih instrumenata E, te e, zapravo stvaranje tog krovnog sporazuma između Europske unije i SAD-a o zaštiti podataka. I također želimo pokrenuti transatlantski dijalog kako bi se poboljšala prava naših građana. Kolegice Makove, jednu minutu. E, Zahvaljujem. Europska unija je već usvojila mnogo sporazuma koji su vezani uz razmjenu podataka. E, kada govorimo o e, ulaženju u trag novca kojim se financiraju terorističke aktivnosti pa sve do e, podataka, evidencije podataka o putnicima. Dakle, sve to može pomoći našim gospodarskim dionicima i prvenstveno malom i srednjem poduzetništvu kada realiziraju svoje transatlantske operacije. Čitav niz reformi i programa nadzora je dosad proveden i oni predviđaju zabranu prikupljanja masivnih velikih količina podataka u bloku. E, također predviđaju zaštitu e, svih onih europskih građana koji ne žive u Europskoj uniji. I to moramo e, priznati da je veliki napredak. Moramo što prije primijeniti E, sve mjere koje su vezane uz budući štit privatnosti i koji će se ticati načina primjene tog štita privatnosti. A što se tiče zajedničkog godišnjeg pregleda, mislim da e, bi to moglo omogućiti da naša zaštita privatnih podataka bude čvršća. Dakle, moramo prvo primijeniti, pa onda moramo evaluirati i onda vidjeti što se može načiniti da poboljšamo. Gospodin Batne, jednu minutu, hvala vam. E, Europska komisija razgovara s američkim državama vezano uz e, protok osobnih podataka na građana. U rezoluciji tražimo strože sporazume o tom protoku između Europske unije i Sjedinjenih država. Komercijalna poduzeća imaju ugovore sa svojim klijentima gdje postoje propisi kako mogu koristiti njihove podatke, ali vlade nemaju nikakve takve sporazume e, i oni dakle koriste podatke gdje nemaju izričit pristana korisnika i stoga vlade trebaju na jako siguran i oprezan način se koristiti tim podacima. Postoje razne zabrinutosti vezano uz protok podataka jer, jer e, države e, po pomoću zakona o e, domoljubu primjerice snižavaju razinu zaštite podataka vlastitih građana. I zbog toga ćemo mi iz našeg kluba zastupnika glasati protiv te rezolucije, zbog toga što bi o svakom zakonodavstvu trebalo odlučivati suverene nacionalne države. Hvala. Mrs. Nibler na minutu i pol. Hvala vam lijepo gospodine predsjedavajući, e, predsjedniče vijeća, gospođo povjerenice, dragi kolege, drage kolegice. Ako Pitanje je želimo li transatlantski prijenos podataka ili ne želimo. Ja sam uvjerena da nam je potreban prijenos podataka u Sjedinjenim država, a isto tako nam je potrebna i pravna sigurnost. S jedne strane za naše građane i naše građanke, ali isto tako i za naša poduzeća, prije svega za naša mala i srednja poduzeća koja ne mogu se zaštititi e, pomoću različitih instrumenata ili e, pomoću ugovora i za njih ovaj štit privatnosti izuzetno važan. Želim čestitati Europskoj komisiji, povjerenice. vi i vaš tim ste mjesecima dugo i naporno pregovarali i ako usporedimo ovaj rezultat sa onim prije, onda moram reći da smo postavili velik napredak prema dogovoru o sigurnoj luci i zbog toga vam želim srdačno čestitati. Štit privatnosti pruža zaštitu podataka, e, predviđa pravne postupke, kako bi se i u Sjedinjenim državama pažljivo tetirali ti podaci. Naravno, tek će praksa pokazati kako ćemo moći evaluirati te postupke. I zbog toga mi je vrlo važno da imamo i godišnje e, revizije i to ne samo revizije, već isto tako i ako dobivate dojam da se s tim podacima pažljivo ne barata u Sjedinjeničkim državama, onda postoji mogućnost da suspendirate e, taj sporazum. Stoga mislim da ste ovdje obavili dobar posao i ako uključite i e, preporuke radne skupine 29 sada odmah ili pri sljedećim evaluacijama, onda mislim da je ovo dobar paket za naše građane i za našu industriju malih i srednjih poduzeća. Hvala vam. McClarkin na jednu minutu. Kolege, moramo priznati koje su korake naši američki partneri po, e, poduzeli prosljednjih godina kako bi poboljšali protok podataka iz SAD-a u Europsku uniju. S pogotovo e, na, na temelju pritiska parlamenta. E, više od dvadesetak zakona, e, programa, nadzora su uvedeni stoga moji kolege konzervativci i ja mislimo da je ovo prilika da pozdravimo ove napore koje daju dodanu, e, dodatnu pravnu sigurnost i za e, poduzeća i za potrošače. Isto to trebamo uvrstiti i u pregovore oko, oko sporazuma TISA i e, TTIP. Treba povećati na taj način povjerenje s obje strane Atlantika. Trgovina vrijedi 3 trilijuna dolara E, potrebna je, potreban je reciprocitet u zaštiti podataka. Na taj način će se e, volumen, odnosno obujam trgovine još povećati. Gospođa von Štork ima jednu minutu. Hvala vam, gospođo Pavljenice. Gospodine predstavljajući, govorimo dakle o e, razmjeni podataka sa američkim državama, to jest o zaštiti tih, podataka sa Sjedinjenim američkim državama. Komisija trenutno sada pregovara o novom sporazumu i to zato što je Europski sud pravde donijelo presudu za koje se je morao izboriti jedan europski građanin. On je morao dokazati da e, Sjedinemačka država ne štiti e, naše podatke. Mi smo jako zabrinuti zbog toga što smatramo da vi neozbiljno shvaćate naše zabrinutosti. Ovo što ste nas rekli nam nije bilo dovoljno. Rekli ste nam da e, nam je američka strana pružila jamstva, da su nam obećali to i to, ali ako mi na kraju krajeva nemamo sporazum koji našim građanima daje e, jasno ostvariva prava, da onda to neće biti ništa više od recimo ovog ove lijepe penkale. Hvala. Gospodin Boni ima jednu minutu. Gospodine povjereniče, hvala vama i vašem timu na odlučno obavljenom poslu. Mislim da sada ćemo doći do kraja ove priče, što znači da ćemo imati štit privatnosti. Svi, smo svi znamo koliko su važni e, podaci i transatlantski protok podataka za međunarodno gospodarstvo. To je važno pogotovo za mala i srednja poduzeća koja imaju manje mogućnosti za investicije, a koji će biti e, važni korisnici ovog instrumenta. E, štit privatnosti nam je potreban kako bi naš e, rast koji se temelji na gospodarstvu, koje se temelji na podacima, uspio. To je dobar pristup da se ponovno izgradi transatlantsko povjerenje te e, povećaju prava vezano za zaštitu podataka na obje strane Atlantika. Ovaj instrument nudi brojna poboljšanja u zaštiti e, temeljnih prava. Osim među ostalim e, se e, pojačava mogućnost korištenja podataka u kriminalističkim istragama stvara se e, isto tako se uvodi e, ombudsman i to je također pozitivan pomak. E, došlo do zakonodavnih promjena s obje strane Atlantika. Trebamo se pobriti pravni lijekovi doista dostupni europskim građanima kao i što je potrebna redovita revizija štita privatnosti i hvala um, svima koji su sudjelovali u ovom radu. Sada ima riječ gospodin Ujaždovski. Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy. Predsjedniče, kolegice i kolege. Dobro je da e, su se nastavili razgovori i pregovori o razmjeni osvornih podataka između SAD-a i Europske unije. Sjedinjene američke države su prirodni pozitivni partner Europske unije. I te rasprave moraju biti temeljene na povjerenju, a ne na sumnji. Zato mi je drago što smo našli bar takvo privremeno rješenje sa tim e, institucionalnim mehanizmom. Mi bismo trebali imati najvišu moguću razinu zaštite osobnih podataka u tom sporazumu, ali istovremeno bismo trebali na racionalan način time raspolagati. Ja imam dojam da vrlo često pravo na privatnost da se tumači e, upravo e, na način koji je proturječan nekim e, na način da je to nešto proturječno drugim dobrima, da je to nešto što je u suprotnosti sa sigurnošću. Dakle, zaštita privatnih podataka ne mora biti oprečna jamstvu e, sigurnosti Europe, transatlantskog društva i SAD-a. Hvala. Da. Sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Gospodin Kaputo prvi.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 Ja sam u prošlim govorima, kada govorimo o e, geoblokingu, vidjeli smo zapravo e, tu presudu Šrems, u predmetu Šrems e, u listopadu 2015. godine da je došlo do potrebe za osiguranjem novog protoka podataka preko Atlantika. Mi želimo zajamčiti zaštitu osobnih podataka te također razvoj naših poduzetništva. Ali u biti smatramo da je to inercija u sporazumima sa SAD-om zato što se stalno krše temena prava naših pojedinaca. Kada skupljamo prikupljamo osobne podatke, time zadiremo njihove privatne živote. E, moraju se zaštititi prave obveze, kako e, pravne obveze kako naših građana, tako i poduzeća, ali također se mora naglasiti i obveza transparentnosti kada je riječ o SAD-u i po pitanju njihovih e, postupaka za obradu tih podataka. Kada govorimo o krađama osjetljivih podataka i nemogućnosti da imamo nacionalnu učinkovitu kontrolu, te u slučaju određenih kršenja i da dalje Europska komisija ta koja nije pokrenula nikakve mehanizme sankcije i jedino što imamo to je zapravo obratiti se sudu Europske unije. Zahvaljujem gospodin Marijas, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, e, gospodine predsjedniče. E, zastup, e, zaštita europskih, zaštita podataka naših poduzeća i građana je jedno od temeljnih prava Europske unije. Moramo napraviti sve da izbjegnemo zlouporabu. Kada govorimo o transatlantskom protoku podataka, građani Europske unije su potpisali sporazume e, o zaštiti podataka i o zaštiti sigurnosti naših poduzeća, a to se tiče i prijenosa podataka u SAD. Također se pretpostavlja da američke vlasti na temelju tog sporazuma mogu imati pristup e, osobnim podacima, ali da to rade u okviru granicama i to pod nadzorom kako bi se izbjegao sveopći e, neselektivni pristup. Europska unija ima pravo zatražiti istragu ili podnijeti prijavu u slučaju sumnje kršenja ali potrebno je konkretizirati koje su to mogućnosti pristupa e, e, američkih tijela e, našim podacima kako bismo zajamčili slobode i prava naših građana u protoku podataka preko Atlantika. Dakle, to je nešto što se ne može ostaviti na volju obavještajnim službama SAD-a. Kolegica Lopez Aguilar, izvolite. Señora presidenta, sería bueno... Zahvaljujem Gospodine gospođo predsjednice, dakle, e, bi bilo dobro da nema tog protoka podataka preko Atlantika? Ne. E, činjenica je da dolazi do masivnog protoka podataka, ali taj promet mora biti reguliran i upravo zato smatramo da je Europska komisija napravila svoj posao. Oni su pregovarali sa SAD-om i uspjeli su pregovarati jedan štit privatnosti e, koji zapravo je u skladu sa presudom e, Europskog e, suda. Dakle, kada govorimo o režimu sigurne luke, e, to je upravo dovelo do slučaja Šrems. Ali nedumice dalje postoje i jako je bitno da naš nadzor bude dalje na visini kako bismo osigurali pravilnu provedbu tog štita privatnosti i to kako bismo zajamčili poštivanje povelje o temeljnim pravima Europske unije. Zato je bitna ta klauzula o godišnjoj reviziji kako bismo bili sigurni da se zaista primjenjuju sve one odredbe o nadzoru koje je ponudilo e, Ministarstvo trgovine SAD-a i Savezna trgovinska komisija SAD-a, te također da u slučaju nepoštivanja da se djeluje, a ne da ponovno dođemo do nove e, presude e, koju će potvrditi Sud Europske unije. Gospođa Tomašić, izvolite

tko zna tko sve ne u sjedinjenim američkim državama zna sve o meni vjerojatno sve o vama sve o gospođi sophia in sve o gospodinu schulzu i gospodinu junckeru. ja ne sumnjam nažalost u to i ne znam kada ćemo to do kraja zaista uspješno ispriječiti. Hvala. Sada predajem riječ gospođi povjerenici. Uvaženi zastupnici, hvala vam na ovoj raspravi koja je uvijek vrlo važna i isto tako je nadahnjuća za komisiju i za mene i za moje kolege. Da, u pravu ste, protok podataka iz Europske unije prema SAD-u je doista ogroman i uskoro će nam biti potreban sustav zaštite podataka europskih građana. Ne zbog velikih kompanija koje kojima je protok podataka temelj poslovanja, već kao što je već nekoliko puta spomenuto, to je u interesu malih i srednjih poduzeća iz Europske unije. Doista je katastrofa da se oni nađu u pravnoj nesigurnosti i to je nešto što smo trebali uzeti u obzir kada smo se odlučili pozabaviti ovim pitanjem e, nakon sudske presude, naravno i prije presude. Bile su nam e, potrebne određene garancije kolega iz SAD-a. Željeli smo pravnu sigurnost, te smo željeli dokinuti pravnu nesigurnost kako bismo izbjegli tešku, situaciju. Tijekom pregovora govorili smo o našoj situaciji i o načinu na koji smo željeli dovršiti e, pregovore i rekli smo da nam je potrebno povjerenje i kontrola, nadzor. Oni su nas uvjerili, naši američki partneri, da će oni ispoštovati svoje obveze e, iz dopisa koje su poslali i koji su potpisani s najviše razine. Ne mogu reći da štit privatnosti kao mehanizam zaštite podataka Eh, građana Europske unije da je savršen. Nije savršen, ne može biti savršen i nikada neću biti sasvim potpuno zadovoljna i postoje objektivni razlozi zašto nismo mogli postići više. Jedan od njih je pitanje eh, pravnog poredka SAD-a o kojem je govorio gospodin Albrecht s pravom. Mi nemamo nikakve ovlasti mijenjati zakonodavstvo SAD-a, ali nastavit ćemo pratiti promjene u tom području u SAD-u i više puta smo rekli da smo uvjereni da će zaštita podataka biti zajamčena u SAD-u ukoliko oni uvedu e, takvo zakonodavstvo. Ne možemo napraviti više od toga. Drugi razlog zbog kojeg nismo mogli napraviti više je vezano e, uz pristup podataka iz sigurnosnih razloga. S obzirom na situaciju u Europi, e, europski povjerenik nema nikakve ovlasti tražiti tajne službe da budu transparentnije te da informiraju osobe e, jesu li koristili njihove podatke ili ne. Niti države članice to mogu činiti. I i to smo uzeli u obzir tijekom pregovora s SAD-om. Dakle, to su bila naša ograničenja, naše granice. Pa otvoreno moram reći da nismo u potpunosti zadovoljni, ali smo zadovoljni u smislu da smo postigli maksimum mogućega. Ono što je važno je da ne smijemo biti zadovoljni uh, u budućem kontekstu ne smijemo, to, to ne smije biti načelo za naše djelovanje u budućnosti jer komisija je predana, ja osobno i moji kolege, predani smo praćenju kontinuiranom praćenju onoga što se događa u SAD-u. Radit ćemo to transparentno putem e, godišnjih pregleda kako bismo iznedrili podatke koji su pouzdani i da se na temelju toga vidi kakva je situacija u SAD-u i u Europskoj uniji ta, te godišnji pregled ili analiza uz um, klauzulu obustave od primjene je snažna mjera i mislim da nam nije potrebna dodatna klauzula o prestanku um, valjanosti dokumenta koja je spomenuta. I činjenica je da nam je presuda u predmetu Šrems pomogla nam Kada je, kada je taj predmet predan sudu, mi smo zapravo čekali presudu suda jer bi nam ona dala određene argumente i mjerila koja će nam pomoći u pregovorima kako bismo imali snažnije stajalište i tako je bilo. Oni su zapravo gledali članak po članak u presudi u tom predmetu i pregovori su bili dosta teški s američkim partnerima u kontekstu ove sudske presude. Ne mogu biti sigurna da će nova sudska presuda biti jednako stroga kao prethodna, ali uvjerena sam da smo sustav štita privatnosti um, uspostavili, odnosno zamislili prema odluci su sukladno prema e, odluci suda. Kad je riječ o krovnom sporazumu, ne znam, nisam zamislila situaciju gdje bi neke stvari ostale tajnima iz, zato što mi tako želimo. Dosta smo otvoreno odgovarali na pitanja odbora Libe i to se na, ja pozivam na podupiranje i ovog štita privatnosti i krovnog sporazuma jer mislim da se ovime doista poboljšava zaštita podataka u razmjeni podataka između um, policijskih uh, tijela. Ovdje se radi o zaštiti žrtava i istragama za teške, teška kaznena djela Ovdje se radi o pojačanoj suradnji između SAD-a i, Europske unije u području pravosuđa i kriminalistike. Jer kao što znate, sigurnosna situacija se pogoršava i morat ćemo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo bolje i brže i sigurnije surađivali s policijskim Um, i državno odvjetničkim službama uh, SAD-a. Stoga vas još jednom pozivam da nam date potporu i hvala još jednom na raspravi. hvala gospođo povjerenice. Sada predajem riječ ministru Kendersu. Izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća, uvaženi zastupnici. Prije svega hvala vam na raspravi i hvala povjereni, komisiji, odnosno povjerenici, što je pojasnila štit privatnosti i danje planiranje. U raspravi je postalo jasno da gladak protok e, podataka e, ne znači izostanak provjere. E, protok da podataka mora se temeljiti na povjerenju građana da se podaci štite i u SAD-u i u Europskoj uniji. Mislim da su brojni zastupnici danas rekli da je doista važno da podaci teku e, glatko između e, građana i poduzeća koji imaju koristi od ovoga. To znači da će kompanije moće, moći učinkovitije funkcionirati s obje strane Atlantika. Mi govorimo zapravo s obzirom na to vrlo važnom pitanju. Isto tako ćemo, ćemo biti djelotvorni u borbi protiv kaznenih e, dijela na oba kontinenta. Pa možemo vidjeti, moramo vidjeti e, koje su sve koristi od ovoga. I stoga je ovaj prijedlog jako važan. Kad riječ o e, krovnom sporazumu, a tu je bilo puno pitanja, da, naravno da je važno reći da ovo, tu nema pravne osnove za transfer osobnih podataka. Ovo je samo nadopuna ostalih dokumenata uz e, zaštitne mjere e, i sporazum se može obustaviti ukoliko se obje strane ne drže e, obveza. Kad je riječ o ombudsmanu, odnosno pravobranitelju, mislim da i ovdje treba podcrtati činjenicu da je to dodatni mehanizam u odnosu na druge sustave. Dakle, sam po sebi taj mehanizam ne predstavlja dostatnu pravnu zaštitu, neće, e, neće zamijeniti ostale sadržajnije oblike e, zaštite i SAD je e, htjela uvesti taj mehanizam i žele da se pritužbe rješavaju na ispravan način. Ombudsman ne radi sam, to, potreba, to je potrebno istaknuti, već u suradnji s, e, s, e, s regulatornim agencijama koje će trebati dati odgovore na postavljena pitanja. Naravno i brojne države članice Europske unije imaju pravobranitelje ili slična tijela e, koja vrše ovakvu vrstu nadzora. Ispravno je naglašeno da ako želimo katalizatora za ovaj po mom mišljenju poboljšani dogovor. Sud nas je podsjetio da se ekvivalentna razina zaštine, zaštite može osigurati samo ako e, treća zemlja pobrine da se e, uvedu isti standardi i kao što smo čuli SAD je, donio zakone i politike koje su vezane uz nadzor i pravne lijekove kako bi se e, spriječila masovna i diskriminirajuća e, diskriminirajuće e, prikupljanje podataka prikupljanje podataka u velikim razmjerima je prihvatljivo u određenim uvjetima ukoliko se ne radi o masovnom i diskriminirajućem prikupljenju podataka. Ne želim se ponavljati, slažem se s onime što je rekla povjerenica. Znam da je to nešto o čemu se puno raspravlja i u ovom parlamentu. Slažem se s gospodinom Frostorom, ne treba nam klauzula o prestanku važenja dokumenta, dovoljno, e, dovoljna je godišnja analiza i praćenja, a to je nešto što je predviđeno sporazumom. Na kraju bih htio reći da mislimo da je štit privatnosti i krovni sporazum e, sadrže e, dostatne zaštitne mehanizme koje bi trebale e, izgraditi povjerenje građana. Isto tako treba reći da je da je bitno da postižemo napredak na ovom planu i za građane i za poduzeća. Prije svega je to bitno za e, građane Europske unije koji će imati od toga koristi nakon što se, nadamo se, ovaj sporazum usvoji. Hvala gospodine ministre. S time završavamo ovu